uključena. Imali smo danas poziv predsjednika Junkera vezano uz dijalog sa e, višekratskom skupinom. Što prema vama je e, ključna karakteristika što se tiče Središnje Europe i kak, u, u dijalogu sa ostatkom Europe? Premijeru, hvala što ovdje govorite o e, e, potrebi više socijalne Europe. E, zapošljavanje je u svakom slučaju najvažnija stvara, stvar za Europsku uniju. U svakom slučaju podržavamo vaše napore kako biste se borili protiv korupcije, kako biste istražili sve što se tiče ubojstva novinara Jana počaka. No, ovdje se čulo da je cilj višegradske e, skupine da se zatvore e, granice kako bi se onda spriječile izbjeglice Sirije da dođu u Europsku uniju. Kad govorite o takvim izjavama, onda kad slušamo takve izjave, onda od vas nećemo ništa vezano uz to. Da li je to zbilja glavni cilj višegradske skupine e, premijeru e, pelegrini Zastupnik Sarbati. Evo, gospodine premijeru, Ehm, vaš odgovor je zapravo bio ehm, nalik na poziv predsjednika Francuske Makrona koji je pozvao na buđenje. I on je rekao kao i vi da nam u Europskoj uniji treba temeljna socijalna sigurnost i jedna usklađena minimalna plaća. A mi svi znamo da je razina blagostanja jedne države i ekonomskog napretka odlučujuća za socijalna izdvajanja. Međutim, razine blagostanja i ekonomske razvijenosti su vrlo različite u Europskoj prema tome ne može biti jedinstvenog te minimalne plaće, jer inače bi imali, mi imamo i različite stope nezaposlenosti. Prema tome imamo, moramo stvari preraspodijeliti, to trebamo ovdje otvoreno reći. E, iako su mnogi sretni i žele to, ali mi moramo stvari individualno preraspodijeliti. A onda postoji još jedna rečenica gospodin Makronova. Da, mi zapravo ne bi mogli bez eura se oduprijeti kapitalističkim težnjama jer e, euro nije ojačao Europsku uniju, nego je on slabi. Europska unija je zapravo naj, regija na svijetu koja najslabije raste među razvijenima. Sve ostalo su lažne vijesti. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, Gospodin izvolite. Gospodine premijeru, prvi aspekt koji bi želio reći. Da, možete hvala što ste govorili o svojoj viziji. Vi isto tako tu predstavlja slovačku suverenu naciju. Govorili ste i o reformi ZPP-a. No, e, te također da ne možete uvijek znati kuda ta sredstva idu. Drugo, kolege su govorile o žrtvama nasilja u e, Slovačkoj. Želio bih spomenuti vladu e, Ribera, on je bio poljoprivrednik i e, u trenutku kad je znači on umro, policija je rekla da je počinio samoubojstvo, ali sada se ispostavilo da je on ubijen. Hoćete li zbilja istražiti takve stvari te tome pridati pažnju koja koji takvi slučajevi zaslužuju. Hvala. A sada dajemo riječ gospodinu Pellegrinu da odgovori. Kolega, ali musim na vas reagovati i Protože ne budem tolerovati hocom na pôde... Oprostite kolega, ali Morao sam odmah reagirati, neću ovo tolerirati i ne mogu prihvatiti da jedan član Europskog parlamenta, jedan zastupnik širi toliko neistina, ako hoćete i otvorenih laži. Kad ste već spomenuli Vladimira Ribara i želite zapravo ovdje izazvati dojam da je on ubijen, mučki ubijen i to zato e, zbog zemlje, zbog posjeda, onda vam moram reći da je njegov vlastiti sin zlorabio prezime svog oca i e, zbog sina je otac imao puno problema. A sin nakon svega insistira na tome da se uredno istraži ubojstvo njegovog oca, a ne da se dovodi u politički kontekst i da se tu insinuira e, da je on iz političkih razloga ubijen da ne bi progovorio o ne znam kakvim e, mračnim korupcijskim i ostalim slučajevima. Ali molim vas gospodine zastupniče, ja mi znamo da i vi u Češkoj imate vlastitih problema, a i drugdje u Europskoj uniji. Međutim, nemojte insinuirati ovakve stvari. I naravno kad govorimo o poljoprivrednim subvencijama, Naravno, ja sam to već rekao, mi nećemo ni u kom slučaju tolerirati ni više podupirati e, ona poduzeća koja ništa ne sade i ništa ne uzgajaju, nego ćemo e, raditi na tome da se doista malim e, poljoprivrednicima i onima koji tvrde rade, da se njima omogući različita plaćanja i benefiti. A zatim ovo što smo čuli o Nord Streamu i tu smo čuli već jako puno toga o Sjevernom toku i o tome kako se treba Ukrajini pomoć. Ali to je upravo primjer kako se sa Sjevernim tokom može naštetiti Ukrajini. Slovačka republika je ispunila svoje zadaće i ispunja uvijek redovno svoje zadaće i sada upravo isporučujemo plin. Međutim, postoje države koje zbog različitih e, svojih poslovnih interesa prodaju takve priče da se treba Ukrajini pomoć na druge načine i to sa tim različitim plinovodima koji zaobilaze Ukrajinu. Meni je jako žao, ali i zbog ovih preraspodjela koje provode Europske agencije o kojima ste govorili. I postoje recimo E, postoji pravilo da bi svaka europska država članica Unije trebala biti domaćinom i u njoj trebalo biti sjedište barem neke e, agencije. Međutim, mi imamo potpuno nepravednu preraspodjelu jer evo sad se i ove agencije iz Britanije koje su došle su otišle u one zemlje koje već imaju sjedište drugih agencija. I u nekim zemljama se uvećava broj sjedišta europskih agencija, a u nekima ih uopće nema. Prema tome, to vidite samo pojačava podjelu unutar Europske unije. Šta bi onda recimo

Zastupnik Sulik. Ďakujem pekne. Pozdravujem vás ja, pán premiér. Hvala, pozdravljam vas eh, premijeru. Slovačka bez sumnje ima vlastitih problema, korupciju ili mafiju. Većina tih problema se treba rješavati na nacionalnoj razini od strane vlade koja je izabrana kroz slobodne izbore. Želio bih e, e, se braniti od e, optužbi plitanja u poslove suverene države vezano uz ono što je gospodin Lis rekao o e, ovoj situaciji migranata i tako dalje. Što se tiče istraga ubojstvu oba novinara, mi to naravno pozdravljamo. Ako EU želi isto tako pomiriti te različite vizije novih i starih e, zemalja članica, moramo onda primijeniti iste kriterije za sve, pra, e, plaćajmo sve potpore e, na isti način svima. Komisija isto tako treba tretirati sve na isti način. E. Zastupnik Lic. Štovani premijeru, hvala vam što ste se tako jasno izjasnili za solidarnu i so, socijalno jaku Europu sa minimalnom plaćom. To je napokon eh, istaknuo i predsjednik komisije Juncker u našem domu. Mi znamo da su do sada već mnogi iz toga profitirali. Socijaldemokrati eh, sada to cijelo načelo žele u cijeloj Europi uvesti. Međutim, gospodin Juncker zapravo se izmiče iz toga, kao i gospodin Juncker. Njemačka šefica kršćanskih demokrata Karn Kanbauer je prošlog tjedna se izjasnila protiv ujednačene minimalne plaće, iste plaće. Osim toga želimo ovdje e, naglasiti da je, su pravna država i sloboda tiska i sloboda izražavanja mišljenja je užasno važni. Oni trebaju biti uvjet za sve, a vi trenutno, vi trenutno predvodite Višegradsku skupinu. Prema tome ja kao bivši istočni Njemac, kao nekadašnji član Višegradske skupine upravo na vas apeliram da sada se zauzmete za demokraciju koju smo mi kao Evropska unija jaki, pogotovo unutar Višegradske skupine. Kolega Škripek. Hvala lijepo predsjedavajući, gospodine premijeru. I ja ću se zahvaliti e, na tome što ste vi svoju viziju ovdje predstavili o budućoj Europskoj uniji. I ja sam zato i sretan sam što Slovačka želi biti odgovorna buduća članica Europske unije. Jer mislim da naša budućnost upravo ovisi o jačoj integraciji, o NATO strukturama koje moraju opstati. A Slovačka će, kao što ste i sami rekli, E, želi biti u samom srcu, u jezgri Europske unije i vi želite više Europske unije, kao što ste rekli, pogotovo jači socijalni stup i jednu europsku zapravo vojsku i sigurnost. I ja mogu samo reći da to pozdravljam, a isto tako ne smijemo zaboraviti naravno i načelo supsidijarnosti pritom. Mi smo za reforme Europske unije, ali takve reforme u kojima će e, sve način donošenja odluka i svo europski pravni propisi biti zapravo u korist svih i doneseni na odluku svih koji će svi u tome sudjelovati, a ne samo velike. Mi moramo surađivati na jednoj budućnosti Europske unije koja će donijeti mir, stabilnost za budućnost naših građana. Evo zaključili smo spontane javljanje za riječ, a sada dajemo riječ gospodinu Pelegriniju da odgovori na ova zadnja pitanja. Izvolite. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Hvala vam lijepa Štovani predsjedniče, potpredsjedniče, štovani zastupnici. Prije nego pređem na svoje zaključne opaske, dozvolite da vam ovdje E, odgovorim na ova zadnja pitanja koja sam čuo. Koja je zadaća Slovačke i koja je zadaća višegradske skupine? I što bi zapravo trebala biti uloga s druge strane svih još uvijek 28, a možda 27 uskoro država članica Europske unije. Mislim da je glavna zadaća samo jedna stvar, a to je mi moramo osigurati da ljudima koji žive u našim državama bude dobro. To je jedini pravi jasni cilj koji, vrhovni cilj kojeg imajući pred očima možemo onda e, preuzeti naše mandate i odgovornost koju snosimo političku. S tog razloga vas sve molim, odnosno bolje da kažem, pitajmo se svi skupa otvoreno, iskreno, jesmo li taj cilj posvuda i uvijek ostvarili? A tek nakon što na to odgovorimo možemo razgovarati o ovim uzvišenim stvarima kojima govorite. Tek nakon toga možemo pričati o tome da ne želimo govoriti o temama takozvanim. Primjerice, našim seniorima koji su siromašni pa na taj način višestruko isključeni iz društva. Tek nakon toga možemo razgovarati onda o svim ostalim bitnim temama koje spadaju u moderno društvo. Ali prije toga moramo obaviti našu glavnu zadaću, a to je zajamčiti dobar život našim građanima. Jako mi je drago što u našim regijama ljudi bolje žive. I jako mi je drago da je naša, konkretno slovačka regija, slovačka, da tako kažem, procvala Jako sam ponosan na to i želim zahvaliti svim kolegama koji su na tom radili i tu nas podržali. Zatim želim zahvaliti ovdje svim zastupnicima koji su Slovačko ovdje u svojim komentarima i svojim intervencijama ipak branili i um, odali je priznanje na napretku. A sada dozvolite da još nešto proklamiram. Europska unija ostaje za Slovačku i za nas stup slobode, prosperiteta i mi smo toga svjesni. Mi smo i svjesni isto tako da imamo grešaka i slabosti, I ali po, svjesni smo i manjaka Evropske unije. Sve to želimo riješiti u okviru ovog našeg europskog projekta mi imamo i zajedničke, dijelimo vizije budućnosti, zastupamo ista načela i što se tiče gospodarstva i razvoja društva i zaštite okoliša i prema tome moramo stremiti jednom jedinstvu. Tehnički napredak je nevjerojatno važan i ne smijemo tu zaostati, ne smijemo izgubiti tempo. A kad govorimo o koheziji, molim vas, pa mislim da se tu ne treba politika tako jako miješati. Kohezija je nastala kako bi nam pomogla e, u u, da prebrodimo velike regionalne razlike. I to ne samo među zemljama članicama, nego i razlike među regijama unutar jedne zemlje. Prema tome ovdje ne smijemo dozvoliti da kohezija bude taocem neke politike. Proces ublažavanja tih e, razlika je počeo i tekao, a sada je nekako malo usporio i sada ovdje raspravljati o tome kako će izgledati budućnost kohezije nije baš najbolja ideja. Kohezija mora opstati i mora postojati dalje, zato što i dalje postoje te razlike među regijama. A mi smo obvezni, mi smo obvezni E, premostiti te razlike, ukloniti ih, a tek kada u tome uspijemo onda možemo raspravljati o tome da li kohezija još ima uopće pravo da bude tako prioritetna tema za nas i u našim regijama. Ne, ne smijemo sad politički tu odluku donositi. A na kraju da vam kažem, mi se moramo truditi biti što bliže našim građanima, jer upravo će ti građani uskoro ponovno odlučivati o tome tko će mandate za europske institucije i ove sve naše mandate ovdje izvršavati. Ja ću se i dalje zauzimati za to da Slovačka bude i dalje jedan pozitivan proevropski glas iz Srednje Europe. A sada vam svima zahvaljujem. Za mene je bila velika čast biti među vama i podijeliti s vama naš moje vizije. Hvala lijepo. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Hvala lijepo, gospodine premijeru. E, sada ćemo prekinuti zasjedanje na koju minutu, a nakon toga prelazimo na glasovanje. the president. Colleagues. Dragi kolege, dobar dan, molim vas da sjednete, započet ćemo s glasovanjem. Za 30 sekundi. Uh, Sada ćemo započeti s glasovanjem. Molim vas da sjednete. Prvo izvješće. Imamo pitanje u vezi poslovnika, provjerit ćemo. Gospođa Pičerno. Izvolite. Evo, prije nego što pređemo na glasovanje, htjela bih usmjeriti pozornost ovog parlamenta na sramotnu nepravdu e, zbog žrtve e, Sutude koja je dobila e, Saharovu nagradu koja je optužena i osuđena za na 48 udaraca bićem i 40 godina zatvora zato što je prekršila prava e, u Iranu tražila je ukidanje smrtne kazne. Molim vas, gospodine, gospodine gospođo predsjedateljice, da kroz autoritativnu poruku našeg predsjednika da izdamo službenu izjavu po pitanju te sramotne osude do koje je došlo u Iranu. Mislim da bismo trebali odmah zatražiti puštanje, bezuvjetno puštanje e, gospođe Sotude zato zato što je nevjerojatno. E, Iran je još jednom potvrdio da je e, grozni neprijatelj prava žena i to je nešto što ne smijemo tolerirati, predsjedateljice. Oh, Hvala. Evo, zabilježili smo vaše komentare i proslijedit ćemo ih predsjedniku parlamenta. Sada krećemo na glasovanje. Idemo na izvješće e, gospodina Kavade, zahtjev za ukidanje imuniteta Moniki Holmajer za, protiv, Suzdržani? Usvojeno. Sljedeće izvješće. E, želite nešto reći? Izvolite. Merci, madame le président. Hvala gospođo predsjednice, drage kolege. Mm, osim kaznenog progona ne bismo trebali ukidati imuniteta zastupnicima. Jean-Marie Le uvijek E, se borio e, za prava kolega. Ovdje se radi o političkom progonu. Po deseti put e, glasate za ukidanje imuniteta zastupniku Jean-Marie Le Penu. To znači da smatrate da elementi političkog progona ulaze u naš dom. Prelazimo na glasovanje. Neće imati raspravu sada. Hvala. Kolege, molim vas. Glasovat ćemo za zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marie Le Penu. Želi li se još tko javiti za riječ? Gospodin Kavada, izvolite. Imate riječ. Vrlo kratko, hvala gospođo predsjednice. Kad govorimo o stvarima onda moramo biti precizni, a ne sada tu e, miješati stvari. Gospođa Holmajer je sama zatražila ukidanje e, zastupničkog imuniteta zbog e, prekršaja, cestovnog prekršaja i ne želim sad da se tu neke stvari miješaju, nego stvari moraju biti jasne. Hvala. Hvala vam na pojašnjenju. Glasovat ćemo sada o izvješću e, o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marie Le Pena. Gospodin Krison Ogonu za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Prelazimo na sljedeće izvješće. Ponovno zahtjev za ukidanje imuniteta Dominik Bild. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojena.

Dakle, imali smo savjetovanje po tom pitanju, a sada ćemo glasovati o produljenje primjene članka 159 poslovnika parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva za, protiv, suzdržani. Htjela bih provjeriti, nije bilo jasno. Otvaram glasovanje. Zatvaram. To je usvojeno. Hvala vam. Idemo na Šmit izvješće. Gospođe Šmit, izvolite. Pitanje u vezi poslovnika. Just bear with me. vam odmah glas. Molim vas, dopustite gospodinu da nešto kaže. Gospodine Coburn. Um, Hvala, gospođo. Da, Možete li možda provjeriti satelitima za je to problem sa granicom e, Sjeverne Irske? E, ne moramo to imati ako imamo satelite. Zašto? Gospodine Coburn, oprostite kolege, molim vas malo tišine. Oprostite gospodine Kobrane, ne mogu sad u ovom trenutku ništa objašnjavati budući da sada glasamo. Colleagues, allow im da govore. A sada su prestali. Dobro, nastavit ćemo glasovanje. Gospođa Šmit, njezino izvješće o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta. Imamo pojmenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. i to je usvojeno. Parlament e, je zaključio razmatranje u prvom čitanju. Prelazimo na Hautala izvješće o e, partnerstvu između Europske unije i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanja i trgovini u području šuma. Izvolite. Glasovanje je otvoreno. Sada je zatvoreno. I to je usvojeno. Nakon toga ponovno imamo sporazum, dobrovoljni sporazum o partnerstvu između Europske unije i Vijetnama. znači ovaj put e, rezolucija, e, poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. I to je usvojeno. Glasujemo o protokolu izmjene konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka. Preporuka gospodina Nagija, pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. I to je usvojeno. Sljedeće, gospođa Kaufman, izvješće o ovlašćivanju država članica da postanu stranke Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurno zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama. E, glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Osvojeno. Sljedeće izvješće gospodin Asis, protokol izmjeni sporazuma o pomorskom prometu između Europske unije i Kine. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. E, gospođa Manesku, izvješće o, odnosima između Europske unije i Egipta, pristupanje Hrvatske, glasovanje otvoreno, poimenično. Zatvoreno. što je usvojeno. Sljedeće izvješće također gospođa Manesku, eh, EU i Turkmenistan, sporazum o partnerstvu i suradnji. Znači, pojmenično glasovanje, glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. To je usvojeno. Idemo sada na izvješće gospodina Škripeka, provedbena odluka o pokretanju automatizirane razmjene podataka s obzirom na podatke DNK u UK. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. I to je usvojeno. Gospodin Dalton, razmjena podataka o državljanima trećih zemalja i Europski informacijski sustav kaznene evidencije, ECRIS, Amandman 35. pojmenično glasovanje. Otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Dakle, to je parlament je zaključio ovaj e, predmet u prvom čitanju. Gospodin Lopez Aguilar, imate li pitanje u vezi poslovnika?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 izvješća vezanih uz sigurnost e, Europe koji su vezani uz e, znači fond za unutarnju europsku sigurnost. Mislim da je ovo prilika da vas podsjetim da je jučer bilo 15 godina od e, masakra koji je ostavio najveći broj žrtava u povijesti Europske unije. To je teroristički napad 2004. godine u Španjolskoj. Mislim da je ovo dobra prilika da tijekom glasovanja odašiljemo poruku solidarnosti svim žrtvama terorizma terorizma i također odluku o našoj odlučnosti da se borimo i dalje vrlo ustrajno protiv terorizma. Zahvaljujem. Thank you. Hvala. Da, imate podršku. Sada prelazimo na e, glasovanje o e, centraliziranom sustavu ECRIS TCN. E, upravo sam to dobro, izvolite, imate riječ. Tamo sam htjela reći, ali nema veze, imate riječ. Hvala. Evo, samo sam htio pitati u skladu sa uh, poslovnikom članak 59. Znači, po pitanju ovog prvog amandmana zatražio bih poimenično glasovanje. Hvala vam. Thank you. Mr. Dalton. Hvala vam. Gospodin Dalton. President, very briefly. Hvala. Da, pa mi smo tijekom četiri godine pregovarali o tome, dobili smo i postigli smo sporazum. Ako bilo kakav amandman prođe, onda sporazum jednostavno pada. Onda u tom smislu moramo direktno glasati vezano uz ovaj sporazum. To je moja sugestija. Hvala. Hvala. Sada, ćemo glasovati o prijedlogu, pomiješno glasovanje o prijedlogu. Glasovanje je otvoreno. Sada je glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Dakle, krećemo na glasovanje. By roll call. The vote is open. Glasovanje 104, poimenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Hvala. Sljedeće izvješće je e, izvješće gospođe Šedrove o uspostavi Europskih snaga solidarnosti. Koji je za? Amandmane odbora protiv, suzdržani, to je usvojeno. Amandman 197 poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Idemo sada na amandman 172 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 53 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 57 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ispričavam se, idemo sada na 199 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 174D, 191D, poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. I to je odbijeno. Amandman 200 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 57 za. Ispričavam se. Ispričava se predsjedateljica. 59 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 175D za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 60 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 201 za protiv, suzdržani, odbijeno. 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 208 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 177 D za, protiv, suzdržani, odbijeno. 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 178 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 209 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 179 za, protiv, da, i dalje krivo govorim. Znači 179 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 180 D za, protiv, suzdržani, odbijeno. 84 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 181 D za, protiv, suzdržani, odbijeno. Znači od 87 do 91 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 210 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 113 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 182 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 211 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 212 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 202 poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. I odbijeno. 118 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 100, 213 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 184 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 203 poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 185 poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 186 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 187 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 160 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 161 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 188 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 162 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 163 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 204 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 164 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 165 se ne razmatra. Idemo na 193 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 16 za, protiv, suzdržani, od, usvojeno. 166 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 205 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 167 D za, protiv, suzdržani, odbijeno. 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 180, 195 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 168, 168 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 206 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 169 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 207 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 100, idemo sada znači na uvodne izjave 170D i 190D poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeni. 48 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 171 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada glasujemo za e, cijeli prijedlog pojmeničnim glasovanjem. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. I to je usvojeno. Dakle, parlament je zaključio ovaj predmet u prvom čitanju. Idemo na sljedeće izvješće, gospođe Nibler o aktu Europske unije o kibersigurnosti. Glasujemo za amandman 258, pojmenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Evo, zaključeno u prvom čitanju. Idemo na izvješće gospodina De Castro o nepoštenim trgovačkim praksama. U lancu opskrbe hranom, amandman 142, poimenično glasovanje, otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 143 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 144 za, protiv, suzdržani, usvojena. Dakle, e, usvajanjem sa 42. amandmana sada mogu dati e, riječ zastupniku De Castro. Izvolite, zaključili smo predmet u prvom čitanju. Ha, Grazie, Hvala vam predsjedateljice. Hvala svim kolegama na izvanrednoj suradnji koja je dovela do usvajanja u tako velikom broju ove direktive. Bez ovog timskog rada ne bismo bili uspjeli doći danas do rezultata koji je možda izgledao ne samo težak nego možda i nemoguć. E, prošlo je samo 11 mjeseci od izlaganja prijedloga, a danas možemo reći da smo dali konkretan odgovor na zahtjeve poljoprivrednika, proizvođača potrošača te europskih potrošača koje predugo vremena nismo slušali. Ovaj parlament je napravio malo čudo, ali to je samo prvi korak. Sada moramo e, valorizirati postignute rezultate i osigurati provedbu i primjenu u našim državama članicama. To je Europa koju želimo, Europa koja će podržavati najslabije e, tvrtke i zaštiti naše potrošače kroz transparentne mjere koje će zajamčiti sigurnost naših proizvoda i e, E, održivost naših proizvodnih procesa. Nadamo se da će se takva praksa nastaviti u budućnosti s jednakim angažmanom i ozbiljnošću te takvom suradnjom kako smo imali i mi. Hvala svima. Thank Hvala. Idemo na glasovanje gospodina Šeflina o Europskoj građanskoj inicijativi. Gospođa Spinelli je zatražila riječ. Izvolite. potovana Hvala predsjednice. U ime svojeg kluba imam zahtjev da prijeđemo na glasanje amandmana u skladu sa znači, e, pravilom pravilom nine poslovnika i to poimenično. Ja smatram da sadašnji tekst ima neke manjkavosti kao što su e, cijeli niz nevladinih organizacija ukazala. Amandmani se tiču važnih pitanja, posebno očuvanje online sustava za prikupljanje isto tako mm, da komisija mora zakonodavno na pravi način pratiti provedbu u skladu sa ugovorima isto tako e, građanska inicijativa vezano uz predlaganje e, zakona. Hvala. Uh, Hvala vam na ovom prijedlogu. Stavit ćemo ga na glasovanje. Poimeničnim glasovanjem izvolite. Glasovanje je otvoreno. And the vote is now Zatvaram. to je odbijeno. Dakle, idemo na amandman 61, poimenično glasovanje, glasovanje otvoreno. zatvaram. I to je usvojeno. To znači da je parlament zaključio predmet u prvom čitanju. Prelazimo na sljedeće izvješće, to je uvoz kulturnih dobara, e, gos, izvješće gospođe Moske i gospodina Doltona. Mislim da gospodin Dalton želi riječ? Ne? Dobro, krivo sam shvatila. Onda krećemo na glasovanje. Amandman 97, imeničnom glasovanju otvaram. Zatvaram. i to je usvojeno. Europski parlament je zaključio u prvom čitanju ovaj predmet. Idemo dalje sada na izvješće gospođe Presu i gospodina Vilanda o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament. E, gospodin Lebreton je tražio riječ. Merci, madame Hvala, gospođo predsjednice. U skladu sa člankom 59.3 poslovnika tražim da se amandmani stave na glasanje i smatram da se o e, ovom zahtjevu treba glasati po imeničnim e, glasovanjem. Hvala. We Hvala. Glasovat ćemo o ovom e, prijedlogu. Gospodina Lebretona. Dakle, nismo dobili zahtjev za poimenično glasovanje. Zato glasujemo rukom. Za protiv, suzdržani, dakle to je odbijeno. Idemo na glasovanje o amandmanu broj 6. Bilo je vrlo jasno. Idemo na amandman 6. Molim vas prestanite vikati. Provjerit ćemo, zato što znamo rezultat, ali bit ćemo pošteni. Otvaramo glasovanje, znači po pitanju levretom prijedloga. Glasovanje otvoreno, sada je zatvoreno. Mislim da rezultat neće biti drugačiji. Odbijeno. Da, znam e, da nosim naočale, ali oči me ipak toliko ne varaju. Glasovanje je otvoreno. Amandman šest. Zatvoreno. Usvojeno. Europski parlament je zaključio prvo čitanje. Idemo na sigurnosne prijetnje povezane sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u Europskoj uniji i moguće djelovanje na razini Europske unije za njihovo smanjenje. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Rezolucija cjelovita za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na izvješće gospođe Kalnijete o stanju političkih odnosa Europske unije i Rusije. Amandman 2. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 3. Za. Protiv. Suzdržan je odbijena. E, stavak 7, e, poimenično glasovanje, prvi dio, otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram. Zatvaram. Odbijeno. Treći dio, poimenično glasovanje, otvaram. Zatvaram. usvojena. Točka 9. Originalni tekst. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Usvojena. E, točka 19. Izvorni tekst. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijena. Amandman 1. Prvi dio za. Protiv suzdržani. Želim provjeriti. Otvaram glasovanje za prvi dio amandmana 1. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. Drugi dio se ne razmatra. Idemo na točku 30 u tri dijelova. Prvi dio pojmenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio, poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Treći dio, poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram.